Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this ITRA meeting where we start with the approval of the agenda. The agenda is included in your file. Počinjemo sa odobrenjem dnevnog reda koje je priloženo vašim dosijajima i ukoliko nema komentara, dnevni red je usvojen bez ikakvih promjena. Najavio bih da su na raspolaganju svi jezici osim rumunjskog danas i Zapisnik 2. rujna je uključen u dosjejima koji su raspodijeljeni. Ukoliko dakle nema prigovora, smatramo ih usvojenima. Prva točka dnevnog reda i je visoka zajednička razina sigurnosti mreže informacije diljem Unije. Pilar de Castillo izvjestiteljica. Rasprava je predviđena u trajanju od 40 minuta, dakle izvjestiteljica će imati oko 5 minuta na raspolaganju, a izvjestitelji u sjeni po 3 minute i svi zainteresirani zastupnici 2 minute i predstavnici komisije 3. Sve bih zamolio da poštuju dodijeljeno vrijeme za govorenje. Riječ dajem gospođi Pilate Castillo. Hvala vam lijepo predsjedatelju. Ovo je prva razmjena stajališta o zakonodavnom dokumentu koji se bavi visokom zajedničkom razinom sigurnosti, mreža i informacija diljem Unije. Kao izvjestiteljica za ovaj dosje i ja ću iznijeti svoj prijedlog za mišljenje našeg odbora koji će biti poslano na prijevod 16.10. dakle preksutra i nakon što se prijevodi završe sastaću se sa izvjestiteljima u Sjeni a to može biti samo početkom studenog zbog naših rasporeda, ali točan datum ću vam dojaviti čim uspijem. Dakle, ovdje razmatramo prijedlog koji je zapravo reakcija na zahtjev parlamenta iz 2010. godine i u svom izvješću, izvješću o digitalnoj agendi za Europu, ponuđen je jedan prijedlog koji ja smatram nužnim, zbog toga što ukoliko želimo iskoristiti sve mogućnosti koje nam digitalno društvo danas nudi, moramo uvelike obratiti pažnju na sigurnost mreža. Neprestano se pojavljuju novi izazovi u tom polju djelovanja, što zapravo od nas zahtijeva suradnju kako bismo mogli zajamčiti sigurnost. I to je upravo čime se bavi i ovaj prijedlog. Dakle, vjerujem da je ovo mogućnost koju naš dom mora iskoristiti, moramo uložiti sav svoj trud u to. A na raspolaganju nam je vrlo malo vremena prije kraja saziva, tako da moramo doista naporno raditi na tome. E, objasnila bih sada ono što smatram najvažnijim točkama u tekstu, odnosno na koji način bi trebalo formulirati mišljenje parlamenta. Isto tako, na koji način možemo doprinijeti poboljšanju komisijna predloga. Prva osnovna načela na koja se moramo sredotočiti su učinkovitost. Učinkovitost je važna zbog toga što ne smijemo si komplicirati živote baveći se onim stvarima koje nisu nužne i ne smijemo dodavati birokraciju dodatno birokratsko opterećenje, već trebamo ići u suprotnom smjeru i neprestano imati na umu načelo učinkovitosti. Dakle, temeljem načela učinkovitosti u kibernetskoj sigurnosti moramo također razmotriti neke aspekte na predloga koji imaju veze sa provođenjem zakona. Kroz aneks 2 prijedlog navodi obveze iz aneksa 4 koje se zatim koje uključuju sve pružitelje usluga, mrežnih usluga i zapravo je jedan otvoren popis. Po meni to zapravo uzrokuje cijeli niz problema. Prije svega zbog toga što je popis nedovršen, što je otvoren, I ta mjera predostrožnosti nije loša zbog toga što će uvijek biti postojati neki novi elementi koje je potrebno uključiti, no donekle problematično što je on toliko širokog opsega. U svom prijedlogu za mišljenje e, napisala sam da ovaj element stvara jednu kulturu sigurnosti što je pozitivno, ali isto tako stvara opasnost jednog jednog dodatnog sloja europske birokracije, jedne dodatne birokratske razine koja bi bila vrlo komplicirana za održavanje na nacionalnoj razini. Dakle, javna tijela bi mogla imati poteškoća sa vođenjem i održavanjem svih informacija i ova kultura sigurnosti zapravo ne bi bila utemeljena na upravljanjem rizikom na taj način zapravo ne bi omogućila da informacije protiču oba smjera između pružitelja usluga i između vlada. U četvrtom poglavlju smatrala sam da bi se trebali ograničiti na one usluge koje su ključne za dobro funkcioniranje našeg društva, primjerice energetika, transport, zdravlje ili financijska tržišta. Dakle, najbolje bi bilo taj aneks 2, dakle drugi prilog, izmijeniti. Što se tiče i javnih tijela morala bi postojati ravnoteže između odgovornosti koje već leže na njima i odgovornosti koje mi u parlamentu imamo za digitalizaciju javnog upravljanja. I to će biti stalište koje će sam, koje će biti odraženo u mom izvješću. Što se tiče bolje učinkovitosti, potrebno je razmotriti prijedlog komisije i mogućnost stvaranja nadležnih tijela u svakoj pojedinoj državi članici koji će imati zadatak nadzor odgovarajuće implementacije ove direktive. Očito postoje različita moguća rješenja u različitim državama članicama, no ne smijemo zaboraviti da svaka država članica ima svoje vlastitu, svoju vlastitu strategiju za kibernetičku sigurnost. I neki su se možda odlučili za jedno nadzorno tijelo za sve sektore, drugi su se možda odlučili za individualna tijela koja prenose informacije jednom središnjoj regulatornoj, regulatornoj agenciji. Dakle, bilo bi funkcionalnije da se ne stvaraju dodatna nova tijela, već da se ima jedinstvena kontaktna točka i da ona bude odgovorna za sve informacijske kanale. To bi također trebala biti osoba koja je kontaktna točka koja sudjeluje i u informacijskoj mreži. Dakle, koliko taj mehanizam postane odviše krut, i ukoliko je točno propisano kako mora biti formirano državama članicama, tada stvar neće funkcionirati. Države moraju imati dovoljno fleksibilnosti da upotrebe već postojeće mehanizme koje imaju. Isto tako moramo pronaći točke kojima možemo surađivati. A što se tiče brzog reagiranja na hitne situacije, mislim da je potrebno primijeniti sličnu logiku. Dakle, neke države članice već imaju strukture i mehanizme, kad kada javne, kad kad privatne, kad kada regionalne, kad kad nacionalne, kad kada se specijaliziraju prema pojedinom sektoru, a isto tako mogu biti uključeni u rad vlade. Dakle, moramo imati na umu da već postoje određeni modeli u državama članicama. Nadalje, e, model upravljanja kibernetičkom sigurnošću u pojedinim državama članicama zapravo mora moći koordinirati e, pojedine hitne reakcije i naravno političke i druge kriterije koji su nužni, a to sve kako bi se zajamčilo e, hitno reagiranje na neke prioritetne sektore, već u skladu sa njihovim vlastitim strategijama za kibernetičku sigurnost. Dakle, država članica bi se zapravo samo trebala zatražiti da zajamče mogućnost hitnog reagiranja, kroz jedno tijelo koje može obuhvatiti sva tijela koja se navode u prilogu broj 2, a bez da se upliče u model upravljanja koji postoji u pojedinim državama članicama. Naravno, koordinacija je nužna i ta hitna tijela mora biti na raspolaganju 24 sata dnevno. To je logično, mislim da nije potrebno niti naglašavati. To je samo još jedan primjer minimalnih zahtjeva kojima se jamči koordinacija. Sljedeći aspekt kojim sam se željela pozabaviti je dakle, što se tiče procjene ovog predloga je potreba za povećanje razine povjerenja. Povjerenje što se tiče tržišnih operatera, kako bi svi izvješći o incidentima, kako ne bi nanijeli štetu na tržištu i tijela bi trebala stvarati povjerenje između svojih članica i povjerenje u internetsku mrežu. Cilj prijedloga je da se dođe do jedne visoke razine internetske sigurnosti i moramo imati na umu da je to nešto što je zapravo sredotočeno na potrošače. Tako da ću ja u svom prijedlogu podnijeti neke amandmane o objavljivanju informacija i povjerljivo naravi nekih drugih informacija. I mislim da sam iskoristila svojih pet minuta, tako da ću sada završiti i za kraj bih rekla da, kao što sam već napomenula, predložit ću amandmane što se tiče broja delegiranih akata revizija i primjena direktive. Tako da će to biti još neka od pitanja kojima sam se pozabavila i koja sam spomenula tijekom svog govora. Preko sutra ću, kao što sam rekla, poslati tekst na prijevod. I kroz jedno dva tjedna imat ćemo prvi sastanak izvjestitelja u Sijeni kada ćemo na raspolaganju imati sve prijevode. Naravno, ja ću biti na raspolaganju svima koji žele sudjelovati u radu na ovom je e, Ovaj dosije vrlo važan i mislim da sa vašim doprinosima ovu temu možemo dodatno obogatiti. Hvala vam. Zahvaljujem, sada dajem riječ gospodinu Klanderu u ime izvjestitelja u sjeni gospodina Kalvina u ime socijaliste demokrata. Izvolite. Richtig, ich darf... Eh, Hvala lijepo. E, ja zastupam kolegu koji nije mogao doći na ovaj sastanak. U načelu e, smatramo da je ovo mišljenje jedna jako dobra ishodišna točka, prvenstveno vezano uz internetsku sigurnost. Naravno mora se proširiti još u nekim aspektima. E, kolegica Castillo nam je definirala e, neke bitne elemente. E, to je potrebno elaborirati u smislu obveza i na koji način se treba ponašati i obhoditi prema poduzećima. Pitanje povjerljivosti u slučaju kršenja se također mora odrediti i potrebno je precizirati na koji način e, će se prijavljivati incidenti u slučaju kršenja. E, kršenje za pravila o zaštiti osobnih podataka e, se mora poštivati sukladno propisima Europske unije. Potrebno je također odrediti koja tijela će podnositi izvješća i da li ćemo proizvođače softvera iz toga isključiti, no međutim potrebno je poticati da oni dobrovoljno podnose izvješća. Također bismo trebali E, prijenos podataka poticati i prijedlog kojeg je iznio kolega Švab da e, javna tijela, tijela iz javnog sektora budu isključena iz područja primjene ovih propisa, to smatram da ne bi bilo dobro. Dakle, ne smijemo razlikovati sigurnost informacija na temelju vrsta mreže koje e, obrađuju određene podatke. Potrebno je također ustrojiti timove za reagiranje u slučaju incidenata e, u e, sigurnosnim internetskim mrežama i to je potrebno e, primijeniti što je moguće šire. Ponovo se javio za riječ kolega iz Njemačke. Hvala predsjedavajući. Pitanje sigurnosti na internetu postoje sve važnija. To smo nedavno bolno i sami osjetili središnje infrastrukture moraju posebno biti zaštićene jer e, e, incidenti mogu imati velike posljedice i na potrošače i na poduzeća, ali isto tako potrošači i poduzeća mogu imati velike koristi i dobiti od toga. I stoga je potrebno ustrojiti, ustrojiti jasna i precizna pravila e, kako bismo takvim poduzećima koje se bave sigurnosti na internetu u svim državama članicama olakšali posao. E, imam neke nedoumice, prvenstveno što se tiče primjene prijedloga. Mislim da je područje primjene preširoko. E, moramo odrediti jasne granice koji ponuditelji usluga potpadaju pod područje primjene, a koje ne. Istodobno se postavlja pitanje jesu li, ustinu li obuhvatili ovim prijedlogom baš sve usluge, na primjer banke su u području IT-a od presudnog važ, od presudne e, važnosti. E, nije jasno da li pod to potpada i online kupovina, shopping na internetu. E, dakle, želimo ostvariti više sigurnosti, e, a u nekim područjima je to svrhovito, a u drugim područjima je svrhovitije primijeniti fleksibilniji pristup. Dakle, da li, ćemo, da li će neka pravila biti dobrovodna ili obvezujuća, to je također potrebno precizirati. E, pristup jedna veličina odgovara svima ovdje nije dobar. E, također potrebno e, uvesti korisna pravila vezana uz zaštitu osobnih podataka i za privatne korisnike i za poduzeća. Nova pravila moraju ishoditi povjerenje ne se ne smije osjećati izložena napadima i zato protok informacija ne smije postojati samo u jednom smjeru već gospodarstvo mora dobivati povratne informacije. Mora biti jasno koje, e, koja tijela u kojim državama članicama su nadležna za koje područje i kome e, je, je moguće obratiti se E, to nije uvijek jasno bilo do sada. Dakle, i ovdje nam je potrebno e, učiniti e, više posla na području harmonizacije. Mislim da ćemo u suradnji sa izvjestiteljicom za mišljenje uspjeti u toj nakani. Hvala gospodinu Krotjonu iz Zelenih. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovani kolege. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na početnim uvodnim napomenama ona je lijepo naglasila da je ovo važan dosje i bit će ključan i isto tako težak za naš odbor. Imali smo dvije studije koje pokazuju da je zapravo obuhvat ovog je vrlo širok i vrlo složen. Zeleni su sretni što se uspostavlja ova sigurnost, mrežna sigurnost kao pitanje unutarnjeg tržišta. Dakle, internet koristimo za kulturni dijalog, zdravstvo, bankarstvo, politički diskurs, online trgovinu inovacije poduzetništvo, dakle što je prije svega sve skupa mjesto gdje se sastaju ljudi iz javnog života građani. Dakle, mi i poduzetnici pokušavamo zapravo izgraditi bolju sutrašnjicu. Mi volimo internet, on nam je uvelike pomogao, no prijedlog komisije ima velik broj nedostataka, a to je također, to su spomenuli i mnogi moji kolege. Prije svega, smjer ovog prijedloga je nerazumljiv. Dakle, države članice čini se ne shvaćaju u kamo smjera ovaj prijedlog. U mojoj državi članici ovo je ovaj poslano odbor za obranu u nacionalnom parlamentu. Dakle, od kad je to najbolji odbor koji bi se trebao baviti pitanjem unutarnjeg tržišta? Nikad. Dakle, prijedlog nije trebao biti uopće poslan njima, već nekom ko se bavi pitanjima unutarnjeg tržišta. No, moja država članica, nažalost, nije uspjela shvatiti da je to bila namjera komisije. Dakle, sigurnost nije samo po sebi e, cilj, već jedno sredstvo kojim se cilje stvaruje. U ovom smislu želimo internetsku platformu koja će biti od povjerenja onima koje koriste, koje su online, no pad povjerenja je prilično vidljiv na našim saslušanjima odboru Libe kojima se bavimo već dva mjeseca nakon svih skandala sa Nacionalnom sigurnosnom agencijom, a i tek dvije godine dobijamo cijeli niz e, spema gdje se pokazuje da se zapravo pokušava jedna odvojena sigurna mreža uspostaviti za važne ljude iz vlade. Dakle, zbog čega bi oni zasluživali takvu mrežu kada se zapravo u pitanje dovodi i opće stanovništvo i sigurnost njihova mreža. Dakle, građani, poduzetnici i svi drugi trebaju dalje ostati na tim nepouzdanim, nesigurnim platformama, što zapravo i je slučaj načelno govoreći sa internetom. Dakle, komisija je mogla učinkovito reagirati ovoj direktivi, možemo zaključiti, ali zapravo je vrlo malen broj koraka učinila u tom smjeru. I to je pogrešno. Dakle, to bi bio jedan razuman način, smjer u kojem bi se mogla kretati ova direktiva. Problem je u tome što sigurnost mreže informacijama na razini država članica se sve više prebacuje na vojne institucije. Dakle, timovi za reakcije u kibernetičkim slučajevima s kojima smo već dugo surađivali, prebacuju se u državama članicama u ministarstva obrane iz ministarstva poduzetništva. A to znači da zapravo vojne institucije koje su same po sebi nepodobne za bavljanje tržišnim pitanjima dobivaju, dobivaju veliku odgovornost time na koji način se nosimo sa općim gospodarstvom. Dakle, to nije institucija u kojoj se raspravljaju stvari, već se jednostavno daje zapovjed koja se slijepo slijedi, jer je to način na koji se koji je nužan, na kojem se treba baviti sa vojnim stvarima. No, u općenitom tržištu trebamo učinkovitije sredstva komunikacije, komunikacije koje se temelji na povjerenju i na blagonaklonosti svih ljudi. Dakle, u ovoj direktivi u direktivu trebamo uključiti veću transparentnost i predvidljivost. Dakle, kada oni loši napadnu, kome ćemo se obratiti da se stvari vrate na staro? I to je vrlo teško zapravo otkriti danas u internetskom prostoru i potrebno je uspostaviti jasna pravila o tome tko snosi odgovornost za takve događaje. Ne postoji transparentnost što se tiče statistika. Oni su važno pitanje. Dakle, kibernetički kriminal i sigurnost. Primjerice, Europska komisija nam je prvi put rekla o proljeće da su gubici oko 290 milijuna eura godišnje što se tiče kibernetičkog kriminala, a profit je otprilike 700 milijuna eura što zapravo znači da negdje netko zarađuje 400 milijuna eura, a nitko zapravo ne gubi taj iznos novca. Dakle, kako je to moguće? Komisija je to objasnila tako što je priključila, eh, što je ponudila eh, statistička izvješća dvoju poduzeća, dvaju poduzeća koja zapravo međusobno ne koordiniraju svoje svoje izvješće, ali zapravo se pokazuje da je postoji velika potreba za boljom koordinacijom u ovom području djelovanja. Vidim da predsjedatelj da čeka da završim, ali postoji mnogo važnih mjesta u direktivi gdje komisija zapravo kreće u dobrom smjeru i jasno da se ovdje radi o pitanju unutarnjeg tržišta, da bismo se mi trebali time baviti, ali također postoje neki problemi koje u svom prijedlogu komisija ne rješava, a mi kao parlament se trebamo time pozabaviti ukoliko želimo da internet postane pokretač budućeg gospodarstva, što vjerujem da svi želimo. Hvala. Hvala Amelie Anderstotter, e, Vicky Ford u ime ECR-a. Hvala vam, budem još, pokušat ću još komentirati na neke komentare mojih kolega. Počeo sa izvjestiteljicom koje se uvijek zahvaljujem na komentaru da je potrebno sredotočiti se na najvažnije sektore, energetiku, transport, zdravstvo, financijske usluge. To mislim da je lijepo i jasno sročeno i također dobri su bili vaši komentari o tome da moramo poštivati zemlje koje već imaju sustave koji dobro funkcioniraju. Dakle, ne možemo biti previše preskriptivni zbog toga što ćemo neke dobre prakse na taj način srozati. Moramo se pobrinuti da sve države članice uspiju doći do određene razine informacijske i mrežne sigurnosti, moraju imati svoje kibernetičke strategije za kibernetičku sigurnost i timove za hitno reagiranje. Dakle, moramo znati kome se obratiti u slučaju problema, ali to mora biti dovoljno fleksibilno da se pobrinimo pobrinemo zapravo da ne stvorimo nova opterećenja e, za one funkcionalne sustave u državama članicama koje ih imaju. Izvjestiteljica je dobro komentirala i o birokraciji, osobito za manje organizacije ili organizacije e, koje su van ova prva četiri sektora koja je nabrojala. I vjerujem da se moramo pobrinuti da bude jasno tko je zapravo uključen u obuhvat. I rado ću provjeriti vaše amandmane što se tiče toga. I razumijem vaše komentare o obvezama javnog sektora Pilar. Zanima me hoćete li isti stav imati prema IMKU koja zapravo isključio iz članka 14 e, nadležnosti javnih tijela i pokušavamo se zapravo sredotočiti na ona tijela koja su van tog sektora. Postoji određena zabrinutost o tome kako se nositi s povjerljivim informacijama. Moramo se pobrinuti da nemamo obvezno izvješćivanje koje bi zapravo moglo potkopati povjerljivost podataka, tada ljudi nužno neće željeti biti uključeni zbog pitanja povjerljivosti. U potpunosti se ne slažem s izvjestiteljem u sjeni zelenih, koje vidim da nema čak niti pristojnost e, da sasluša svoje kolege kada govore, kao niti predsjedatelj, Dakle, u potpunosti se ne slažem da ovo nema nikakve veze s obranom. Postoje određeni elementi kibernetičke sigurnosti koji imaju definitivne implikacije za obranu i također to trebamo razmotriti uz pitanje unutarnjeg tržišta. Važno je dakle da ne sprečimo zemlje u ostvarivanju svojih bilateralnih sporazuma s nekim trećim zemljama jer je to vrlo važno i za poslove. Dakle, ovdje radi o inicijativi za minimalnu razinu harmonizacije, ali naravno postoje zemlje koje će željeti ići korak dalje. Izvjestiteljica je također e, dobre komentare iznijela o povjerenju i o tome da se moramo pobrinuti da ljudi imaju povjerenje u sustav i informacije koje razmijenjuju. Dakle, trebamo razmotriti kako će funkcionirati razmjena informacije, sustav ranog uzbunjivanja u praksi. To će biti važno, dakle, da se poslovnu zajednicu ne kažnjava e, za razmjen informacija jer mi zapravo želimo sustav koji će funkcionirati i koji će održavati korak sa razvojem događaja na tržištu, a ne uvijek biti pola koraka iza. Zahvaljujem zastupnice Ford. E, otvaram sada vrijeme za raspravu, za sve druge zastupnike koji žele uzeti riječ. Svi će imati po dvije minute na raspolaganju. Na popisu je prvi gospodin Cuklas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναγνωρίζω τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η Jasno mi je da je uložen veliki trud od strane povjerenika kad je riječ o ovom prijedlogu koji je vrlo učinkovit i u skladu s očekivanjima država članica, a uzima u obzir razinu osjetljivosti ovog pitanja. Prijedlog Europske komisije po mom mišljenju je kompromis što ne znači da ne može biti djelotvoran. E, prvo nam pokazuje kakve su potrebe komisije u smislu birokracije. Kibernetička sigurnost je postala krilatica, ona je potrebna za sigurnost mreže koja je pak potrebna svim našim državama članicama. U tekstu se također razmatra gdje počinje kriminaliteta završava sigurnost i isto tako gdje je granica između evropske i nacionalne razine. Govori se o povjerenju koje građani moraju imati u internet. Ovo svakako služi komisiji i povjerenicima, ali sve skupa gledano ne znam kako će koristiti građanima, jer naime svakog dana svjedoci smo brojnih napada širom svijeta uključujući od strane velikih e, kompanija, a uključujući i velike kompanije kao žrtve. Posljedice se ne mogu smatrati nacionalnim pitanjima. U slučaju Vodafona u Njemačkoj oni su dobili informacije od otprilike 2 milijuna njemačkih građana u Sjedinjenim državama. 2,9 milijuna građana je izgubilo neke svoje podatke, uključujući i brojne evropljane. Hakeri imaju pristupa mreži koji im omogućuje ciljane napade svakog mjeseca. Ne zaboravimo i socijalni kontekst ovog problema. Odluke komisije mogu poslužiti u ovakvom obliku samo komisiji. One zemlje koje imaju slabu zaštitu su ugrožene, a mi moramo zaštititi najugroženije i najslabije. Hvala gospodine Cukolas. Gospođa Anders me zamolila da joj omogućim postavljanje pitanje britanskom izaslanstvu što ne mogu, ali, ali mogu zapitati gospođu Ford je li voljna odgovoriti na vaše pitanje. Ako jest, onda ću vam dati riječ, ali tek nakon intervencije gospodina Ilesa. Jest te li sporazumni s tim? Izvjestiteljica u sjeni nije slušala mene. Ja sam slušala nju. Ona se međutim ustala nakon što sam ja uzela riječ. Ovo nije način na koji se izražava poštivanje prema manjim klubovima zastupnika u ovom parlamentu. Znači nećete prihvatiti pitanje. Hoću ako je isprika, odnosno molba za da se ispriča. Dobro, ajmo dati prvo riječ gospodinu Elisu. Ne bih se želio vratiti na ono što već bilo rečeno, već iznijeti jednu strukturalnu primjedbu. Dakle, ovo što smo do sada čuli e, u jednom mjeri se razlikuje, u drugom ne i ne izlazi iz nadležnosti ovog odbora vezano uz mišljenje E, a mi smo izgubili vrlo bitne članke. Ono što ste vi opisali e, je zakonodavne prirode, e, a sadržano smo mi mnogo toga izgubili. To me prilično ljuti i morat ćemo se jako potruditi da, to, da naš stav ipak uđe u mišljenje. Osim toga mislim da imko je 130 amandmana iznio. Mislim da je to smiješno. Ono to je raspon koji e, se odnosi na raspravu koja se treba voditi na nacionalnoj razini. Ono što moramo izmijeniti, prvo, nepristano e, vodimo raspravu o tome koja infrastruktura je kritična, ali ugovori nisu stabilni, a oni imaju najviše utjecaja. Tu, tu raspravu smo već vodili u prošlosti i od uvijek smo ju izgubili, zato što su ministri uvijek odgovorili mi ćemo sami definirati koja infrastruktura je kritična. S druge strane, ako e, precizno definiramo e, okvirne uvjete koji se pojavljuju u ugovorima, e, ti ugovori se moraju odnositi na unutarnje tržište. To bi trebalo biti naš fokus a ne koja infrastruktura je kritična, a koja nije. Što se tiče e, dobrovoljne reakcije industrije, e, iznenadilo me e, kako smo olako prepustili sve rukama u ruke industrije. Industrija baš ne štiti niti svoje dionike, niti korisnike, niti poduzeća. To je vrlo bitna tema i ja, iako jesam za liberalno tržište, mislim da amandmani IMKO-a koji su uklonili nešto što je nama bitno i što će e, oslabiti e, još više sigurnost infrastrukture. E, mislim da je dobro da sustav bude dobrovoljan, no trebamo obuhvatiti što je moguće više industrijskih sektora koji se tiču unutarnjeg tržišta, ali moramo se istodobno i razmisliti na koji način će se e, industrija etablirati, moramo dati komisiji još vremena. Na taj način nismo izloženi tako velikom pritisku, ali e, ne možemo baš sve prepustiti industriji. Taj pristup je e, bi bio apsolutno pogrešan. Dakle, drugo, ako se složimo oko dobrovoljnosti, tada moramo i regulirati pitanje objavljivanja podataka u nacrt, komisije u tom smislu nije dostatan. Imamo istodobno zakonodavstvo koje se upravo usvaja u Sjedinjenim američkim državama e, i u SAD-u primjenjuju pristup e, uslijed kojega smatraju da dobrovoljnost je u redu, ali joj je ipak potrebno definirati, a s druge strane e, i sami dionici moraju imati utjecaja na reguliranje okvira. E, dakle, u studenom su američke burze izdale jednu informaciju i rekle su, osim poslovnih izvješća, potrebno je navesti i koji, do kojih gubitaka je došlo zbog internetskog kriminala. I na taj način se razrješava pitanje gospođe e, e, Handelsdotter koja je pitala kako je moguće da tako mnogo gubitaka se navodi, a oni se ne pojavljuju u knjigovodstvenoj evidenciji. To su teme kojima moramo doprinijeti vlastitim stavom, moramo unijeti članke vezane uz unutarnje tržište i moramo nešto učiniti za unutarnje tržište. U protivnom ćemo neprestano biti u e, prijeporu, e, uslijed prijepora između država članica i komisije. Hvala. Ja ću sada dozvoliti kolegici Anders Dotter da postavi pitanje. Na vama je, gospođo Ford, hoćete li odgovoriti ili ne. E, razlog zašto ću to dozvoliti je upravo to što je kolegica Anders Dotter mene došla pitati može li vama postaviti pitanje, a ne zato da sa mnom brblja. Pa ću joj zato dozvoliti da postavi to svoje pitanje. Gospodine predsjedavatelju, ona nije slušala moju kolegicu dok je razgovarala s vama. Ja sam uvjerena da mi žene jako dobro možemo vršiti više radnje istovremeno. Daću vam riječ ako želite postaviti pitanje. Ako ne želite postaviti pitanje, ispričavam se ako je moj čin izgledao kao da ja nemam respekta prema vama milijuna funti je uloženo u istraživanje slučajeva kibernetičkih napada. Kako vi očekujete da se građani Europske unije osjećaju punim povjerenja u odnosu na ovakve poduhvate e, koji se vrše od strane vojske. Tržište je jedno, vojska je drugo. Tržište bi trebalo biti civilni građanski forum. Želite li odgovoriti? Ne? Dobro. Onda ću dati riječ komisiji. Gospodin Kalger, imate tri minute. Hvala. Na početku hvala odboru općenito Govoreći na njihovom pristupu i intervencijama ima svakako područja s kojima se slažemo, u vezi nekih bi trebalo pregovarati, osvrnut ću se samo na najvažnije. Kibernetička sigurnost je naravno uzrok što smo uopće izašli s ovim prijedlogom. Nama treba povjerenje država članica kad je riječ o našim naporima da izgradimo jedinstveno digitalno tržište u Europi. Što se tiče opsega uredbe, pokušali smo biti što je moguće učinkovitiji, a ne politički. E, nismo htjeli nametati nove strukture, već pobrinuti se da imamo svi zajednički nužni minimum sigurnosti u pogledu informacija. Čini mi se da je najkritičnija točka u kolikoj mjeri, odnosno koje sve tržišne subjekte treba obuhvatiti. Saslušao sam gospodina Elera u pogledu kritične infrastrukture, ali mi mislimo da direktiva treba ići i dalje i pokrivati i neke internetske tvrtke koje za sada igraju veliku ulogu u uspostavljanju našeg e, političkog cilja, a to je stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Pristup tim informacijama su od ključne važnosti za općenito funkcioniranje našeg gospodarstva. Želimo ovim stvoriti jednake tržištne uvjete za sve. E, sve tvrtke moraju biti u istoj situaciji jer sada imamo neke operatere telekomunikacija koji, koje pokrivaju direktive, a imamo puno koje ne pokrivaju relevantne direktive, a koji nude vrlo slične usluge. Stoga se i njih mora obuhvatiti u našu novu direktivu kako bi tržišni uvjeti ostali jednaki za sve. Hvala. Gospođo Ford, želite li uzeti riječ? Dakle, odgovor na vaše pitanje. Vi ste bili vrlo jasni. Vi ste rekli da je ovo, ova tema stvar koja se tiče unutarnjeg tržišta, ne obrane. Vi ste to u svojoj intervenciji rekli. A vi onda postavite pitanje meni o obrambenoj politici Ujedinjenog kraljevstva, što uopće nije tema niti nadležnost ovog odbora. Ako vi želite postaviti pitanje nadležnim vlastima u Velikoj Britaniji u pisanom obliku, ja ću se pobrinuti da ga oni i dobiju. Ja vjerujem da neki dijelovi ovog dosija što je komisija e, e, istakla, da neki e, razlozi se tiču tehničkih problema, ljudske greške, ali isto tako i malicioznih napada. Svi smo toga svjesni. Ali vi ste potavili pitanje o engleskoj obrambenoj politici. Ja o tome u svojstvu člana odbora ITRE na to pitanje ne mogu odgovoriti, ali ko hoćete proslijedit ću ga nadležnima. Hvala gospođo Ford, a sada ću dati riječ ponovo izvjestiteljici da iznese sažetak debate. Hvala predsjedavajući, hvala svima koji su se javili za riječ. Vidim da će rad na ovom dosjeu biti vrlo zanimljiv jer su eh, svi vrlo strastveni u pogledu ove teme. Za početak reći ću nešto što je samo po sebi jasno, ali moram. Internet se tiče svih nas, svih industrija, tiče se unutarnjeg tržišta, tiče se sigurnosti, tiče se svih i Vatikana. Govorimo o internetu, o mreži i ovisi s kojih pozicija to gledate, on će se ticati, nastaviti ticati svih i zato je jako važan. Zato ima na kraju krajeva i toliku važnost, tolikog utjecaja po razvoju čovječanstva općenito govoreći. Ovo je prva prilika razmjene mišljenja i već smo čuli čitav niz različitih mišljenja. Svi su, sva su važna. Izvjestiteljica u Sijeni je govorila o tome kako se informacije prosljeđuju. Čuli smo komentare gospodina Krojcmana, gospođe Ford o tome kako bismo trebali promijeniti opseg E, ovog e, akta. Zatim je bilo riječi o pitanjima problemu povjerenja. Mislim da je gospodin Eiler rekao nešto što me navodi na zaključak. On je rekao da svi moraju imati mogućnosti sudjelovati. Meni se čini da je zanimljivo vidjeti koji su elementi ovog prijedloga koji bi spriječili sudjelovanje svih. Zahtjev za time da dijalog ide u oba smjera. Dijalog kakvog svakako trebamo poticati. Zatim tu su elementi koji su takve prirode da se njime izreču neke kazne, da je peremptorne prirode. Ja ću nastojati obuhvatiti sve ove elemente. u odnosu na prijedlog e, komisije i vidjeti na koji način te neke elemente treba naglasiti. Svima hvala na doprinosu do sada i sigurna sam da će naša debata biti interesantna. Gospođo Del Castillo, hvala lijepa. Sad prelazimo na Sljedeće izvješće za koje nam je ostalo 20 minuta, jer nakon toga glasujemo, a to je izvješće Barea. Moram dodati rokove. Amandmani do četvrtka 7. studenog u podne. Gospođo Barera, vi imate riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Dakle, ovdje se radi o temi o kojoj smo često razgovarali. Kako Europska unija može doprinijeti stvaranju okružja koje potiče poduzetnike, trgovačka društva i novostovana poduzeća na stvaranje novih radnih mjesta. Nemam baš mnogo vremena na raspolaganju odnosno nisam ga imala i zato je izvješće prilično kratko. Radi se o politikama vezanih uz tvrtke, trgovačka društva i mjere Europske unije. A u tom smislu Europski parlament već mnogo toga poduzeo, no kao što sam već rekla, sve nije imalo neke dalekosežne posljedice, odnosno nije bilo previše korisno za države članice. Prvenstveno se radi o tome da je potrebno birokratske mjere uskladiti, iskoristiti mreže, prilike, osigurati kapital za ulaganja, financijske instrumente, što je zapravo jedan od najvećih problema. Prvenstveno e, pristup financiranju i zbog toga nam je žao. I mislimo da se tu neke mjere mogu uskladiti, no Žao nam je da je u, obliku, da je u okviru programa Obzor 2020 predviđeno premalo financijskih sredstava, da je taj financijski okvir sužen, nema dovoljno resursa za poticanje novoosnovanih poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje. I zato je bitno da potičemo poduzetnički način razmišljanja i to bi trebalo biti nešto od čega će se okoristiti i sadašnje i buduće novoosnovane tvrtke moramo im omogućiti pristup javnim međunarodnim natječajima tako da i one mogu sudjelovati i iskazivati svoj interes i potreban nam je element za koordiniranje između novoosnovanih poduzeća i već postojećih konsolidiranih tvrtki. Iznijet ćemo naše amandmane kako bismo upotpunili naš stav i naše gledište. Kao što sam već rekla, nismo e, mogli e, mnogo vremena uložiti u ovo mišljenje, no nadam se da će kolege doprinijeti svojim amandmanima i da će nam pomoći. Želio bih istaknuti, gospodin Sukalas da, mi smatramo da je ovo, vrlo bitno izvješće. Iskreno mislim da je naš odbor trebao imati više proaktivnu ulogu i trebao je više biti uključen u koordiniranje i promicanje različitih izvješća i inicijativa koje su poduzete u posljednjih nekoliko godina i čime smo pokušavali olakšati posao prvenstveno našim malim i srednjim poduzećima kako bi mogli rasti i stvarati inovativna e, radna mjesta sa velikom dodanom vrijednošću, posebice u ovoj eri globalizacije suočeni smo sa razdobljem rasta bez otvaranja novih radnih mjesta. Šest milijuna nezaposlenih u Europskoj uniji. E, to je jedna e, vremenska bomba koja bi mogla uskoro eksplodirati i neće se dugoročno moći, nećemo se u dugoročno moći održati ako se ne nadograđujemo na način koji e, to zaslužuje ovakva situacija. Posebice u mojoj zemlji, iako imamo e, generacije e, visoko obrazovanih mladih ljudi, stopa nezaposlenosti je 6%, što je dovelo do velikog odljeva mozgova i to narušuje naš e, kapacitet za budući rast. To nije samo problem u Grčkoj, to se događa u mnogim državama članica Europske unije. Domaćinstva, kućanstva u našim zemljama su proračunski uložila mnogo u obrazovanje mladih ljudi koji imaju čak i doktorate, no međutim najčešće im se kaže da mogu raditi samo privremeno na određeno radno vrijeme i prisiljeni su tražiti posao u cijeloj Europi i jednostavno e, nemaju pristup tržištu rada. Mi ne stvaramo tradicionalna radna mjesta za njih e, kojima je imala pristup naša generacija, bilo u akademskoj zajednici ili u obliku velikih korporacija. Dakle, ne olakšavamo im s druge strane čak niti da otvaraju sami svoje tvrtke. E, naše zakonodavstvo je postavilo granice na našem unutarnjem tržištu. E, dakle, radna mjesta mogu biti ili tradicionalna ili digitalna. E, a prvenstveno bi trebali omogućiti malim poduzećima da prežive. A ne dajemo im priliku i ne omogućavamo im pristup financijskim resursima. Također bih želio istaknuti da je vrlo bitno da digitalno e, gospodarstvo igra važnu ulogu u stvaranju novih radnih mjesta jer je digitalna tehnologija vezana uz sektore na kojima Europska unija e, tradicijski vrlo snažna, e, naša kulturna baština, turizam, dakle tipična novoosnovana poduzeća E, nemaju, trebalo bi 5 milijuna eura kako bi mogli stvoriti novi proizvod i lansirati ga na tržište. Tako to bilo u prošlosti, ali danas, zahvaljujući računalstvu u, oblaku, e, pristup takvim sredstvima je samo e, tisuća eura. Dakle, imamo programe pomoću kojih bismo trebali lansirati nove poticajne mjere, no iako smo planirali izdašni proračun staviti na raspolaganje, na kraju su ta sredstva morala biti ograničena. E, dakle, uopće ne ulažemo u naše talente, a ne možemo si priuštiti takvu situaciju dugoročno, jer ona nije održiva. Hvala. Gospodin Krojcman, hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Bit ću kratak. Mislimo da je e, nacrt e, e, gospođe Barea jako dobar nacrt mišljenja i da tematizira ovo područje. Vezano uz stavak C imam napomene. samo za 2,5%, samo 2,5% proračuna je predviđeno za komercijalne djelatnosti. Mislimo da je to premalo. 60% e, proračuna bi trebalo biti osigurati za e, pristup financijskim sredstvima. Potrebno je dakle iskoordinirati mjere na svim razinama E, mi smo to naglasili, e, ipak smatramo da je utjecaj lokalne razine možda malo, možda malo preizražen. Potrebno je uskladiti na razine Europske unije sve te mjere. E, potrebno je naravno poticati i mlada i inovativna poduzeća, ali također i i etabliranim poduzećima, Konvencionalnim poduzećima je potrebna pomoć jer i oni se moraju pojaviti na novim tržištima. S druge strane, istina je da u posljednje vrijeme se otvaraju mnogi novi potencijali, no u praksi imamo prepreke e, zajedničkom digitalnom tržištu. E, poduzeća nemaju pristup međunarodnim natječajima. E, vrlo je složeno zakonodavstvo vezano uz porez na dodanu vrijednost i to je previše obvezujuće. Tržište nije prilagođeno e, otvaranju vrata e, novim inovacijama, a to je također važno. Gospodin Lamberts iz Zelenih, ne želite riječ u redu. Gospođa Ford. Hvala lijepa. Nekoliko e, vrlo bitnih misli Eh, spomenuli ste birokraciju. Komisija je surađivala sa mladim i srednjim poduzećima eh, kako bismo utvrdili eh, koji, po njihovom mišljenju kojih deset zakona nosi najviše birokracije za njih i mislim da smo ipak nešto napravili kako bismo umanjili birokraciju u smislu svih tih deset elemenata a sada želimo konkretne mjere za svaki od tih deset zakonodavnih akata koje su istaknula mala i srednja poduzeća u smislu toga da ih najviše opterećuju birokratski i administrativno. Naravno da je bitno da Europska unija je lansirala neke e, inicijative vezane uz pristup financijskim resursima, ali moramo napraviti još i više. Moramo E, vidjeti u koje države članice su najviše pomogle malim i srednjim poduzećima i moramo osloboditi i financije iz privatnog sektora, ne samo iz javnog sektora. Također je bitno imati na umu da neke države članice e, vide svjetlo na tunela, na primjer Irska e, vijesti vezane uz Irsku upućuju da su e, na prekretnici također oko milijun e, novih radnih mjesta, 300 e, tisuća novostovanih poduzeća u Ujedinjenoj kraljevini je nedavno se utemeljilo. Dakle, moramo upravo uzeti uopće te najbolje prakse, ta najbolja iskustva i moramo se pobrinuti da komisija slijedi cilj pametnijeg reguliranja, učinkovitijeg reguliranja i da rastereti poduzeća od prekomjerne birokracije. Dakle, to je bitno e, što, želim reći. Pogledajmo države članice koje imaju najviše uspjeha, oslobodimo sredstva iz privatnog sektora kao i iz javnog sektora, učimo od njih i e, moramo iznijeti konkretne mjere e, koje moramo nazvati pravim imenom i izjasniti se da li ovaj odbor želi i glasovati o pravnom aktu vezanom uz radno vrijeme. Da li je to naša nadležnost ili ne? Da li mala poduzeća trebaju poštivati e, te zakonodavne akte ili ćemo ih izuzeti od nekih odredbi? Jednu minutu dajemo gospodinu Alvidalu Kvadrasu. Mislim da je ovo jako dobar nacrt mišljenja. Gospođa Barea je istaknula e, neke vrlo bitne zaključke. Spomenula je ključnu ulogu interneta ne, samo u smislu objavljivanja i vođenja poduzeća, već u smislu financiranja. E, također je istaknula potrebu da države članice uspostave ravnotežu e, između različitih poduzeća. Dakle, moramo premostiti jaz između e, obrazovanja i tržišta. Također e, programi pripravništva prakse mogu pomoći e, u području visokog školstva da steknu vještine koje tržište zahtjeva i traži. Mislim da je jasno koliko moramo poticati poduzetnički duh i to od najranije dobi i moramo uvijek imati na umu da se nova radna mjesta otvaraju od strane poduzeća, a ne e, javnim rastom, rastom javnog sektora. Također moramo saslušati nedoumice onih koji vode poduzeća i uvijek e, moram, ne, ne smijemo nikada zaboraviti da su mala i srednja poduzeća okosnica gospodarstva Europske unije Gospodin Prodi, jedna minuta, hvala lijepo. Bit ću vrlo kratak, obzirom da je ovo vrlo bitna tema. Prije svega, pristup kreditiranju. To je potrebno zajamčiti poduzećima, posebice malim i srednjim poduzećima. Pristup znanju, pristup stipendijama. Također smatramo da javno-privatno partnerstvo i zajednički poduhvati su bili vrlo korisni u otvaranju novih radnih mjesta. također u sektoru visokih tehnologija, a posljednje što želim istaknuti je da je vrlo bitno da se pozabavimo E, dalekosežnim mjerama za socijalnu odgovornost poduzeća u smislu e, corporate social responsibility, dakle društvene odgovornosti korporacija i tu je potrebno potvrditi da je to obilježe socijalne odgovornosti nešto što je potrebno cijeniti. E, razmišljanje koje ne ovisi samo o stvaranju profita i dobiti i takva poduzeća trebamo podržavati. Gospođa Ursvog, hvala lijepa. Najprije bih željela svojoj kolegici Barea e, od srca zahvaliti jer je uistinu odradila jako, jako dobar posao u ovom nacrtu mišljenja. Uistinu je potrebno po pomoći malim i srednjim poduzećima kako bi mogla poslovati i razvijati svoju poslovnu djelatnost u Europskoj uniji. Ono što kolegica Barea nije napravila, a to je ono što nažalost mnogi u Europskom parlamentu čine, a to je nije pokušala stvoriti jednu izoliranu zonu za mala i srednja poduzeća unutar koje im je dopušteno da ne poštuju uvjete za posloprince i radnike, jer tim putem uistinu ne želimo krenuti i e, gospođa Barea je naglasila socijalnu odgovornost, što znači da radno pravo, kolektivni ugovori, radni uvjeti se moraju posvuda poštivati. To su temeljna načela koja moraju se uvažavati i u malim i srednjim poduzećima, e, a moraju u njima uživati i posloprimci koji rade u velikim korporacijama. Čuli smo, čuli smo neke inicijative u kojima se upravo ta ideja pojavila da e, mala i srednja poduzeća bi mogla postati izuzeće u smislu radnog zakonodavstva, odnosno da oni koji rade u manjim tvrtkama su suočeni sa drugačijim rizicima od onih koji rade u velikim korporacijama. To ne možemo dopustiti, to ne smije biti tako. Hvala lijepo, gospođo Uliskog. Sada dajemo riječ komisiji, gospodin Grundberg. Hvala lijepo što ste mi dopustili da iznesem svoje komentare. Vezano uz industrijske politike, stvaranje povoljnog okruženja za poduzeće, što se tiče industrijskih mjera političkih, ono što je bitno je stvoriti okvirne uvjete koje im omogućuju da postanu konkurentni, da iskoriste svoje inovativne kapacitete i vještine i na taj način možemo riješiti pitanje nezaposlenosti također. Što se tiče komunikacije vezano uz industrijske politike, mi imamo četiri stupa koji, o kojima zapravo raspravljamo i danas ovdje. Pristup financijama i vještinama, posebno smo o tome govorili. Ono što činimo sada, e, mi smo u načinu implementacije, moramo provesti sve ove političke mjere, no mora se reći da većina implementacije se odnosi na komisiju, ali i na države članice, odnosno na regije. Dakle, mi neprestano raspravljamo i razgovaramo s njima u obliku različitih foruma i putem programiranja budućeg, budućih kohezijskih fondova, na koji način oni mogu doprinijeti razvoju konkurentnosti i industrijskog rasta. Također u, rujni, u rujnu je gospodin Barroso e, spomenuo ovo pitanje u izvještaju o stanju Europske unije i naglasio da je potrebno poboljšavati ove političke mjere za različite industrije i to sada i činimo kada se pripremamo za e, Europsko vijeće u veljači. To će biti jedna od tema. Također, mnogo je rečeno o birokraciji o tome, to pitanje razmatramo već e, godinama e, u smislu stvaranja boljih radnih uvjeta. E, u posljednje vrijeme analiziramo pojedinačne sektore tako da vidimo koliko su konkurentni, koja pravila primjenjuju i kako možemo poboljšati te okvirne uvjete. Radimo, na, radimo u sektoru naftnih rafinerija i goriva, proizvodnje goriva, no e, dakle to je prvi sektor koga smo e, počeli, ali komisija u svakom slučaju se treba pozabaviti tim pitanjem birokracije. Sad dajem riječ gospođi Barej da e, sažme sve komentare. Žela bih zahvaliti svima jer uglavnom svi komentari se kreću u istom smjeru. Prvenstveno se radi o tome da moramo pojačati mjere poticanja zapošljavanja i naravno svima jasno da se trenutno prolazimo kroz mršave godine, kroz razdoblje suše što se tiče radnih uvjeta. No isto tako je bitno zadržati taj smjer. Ja ću pokušati uključiti sve komentare koje smo čuli i e, dati im e, dužnu pozornost. Hvala lijepo do 15. E, do, do 11. imamo razdoblje za sve amandmane. Sada pristupamo glasovanju. A imamo stanku. Gospodin e, Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Imam jedno pitanje. Ova tema je za nas jako bitna, pa bih predložio da ipak do svibnja sljedeće godine kada dobijemo detaljne rokove o planiranom glasovanju, da do tada produžimo rok, jer će nam tada biti lakše e, na, odraditi posao kojeg smo planirali. Možemo to tako napraviti, ali sve ovisi o tome na koji način će članovi sada govoriti. Dobro, možemo započeti sa glasanjem. Prije svega na redu će biti jedno probno glasanje. Glasanje je otvoren. The vote Glasanje er je zatvoreno. That's fine. That's fine. Znači sve funkcionira. Imamo jedno pitanje poslovnika. Zastupnica Herceg ima glasačku karticu. Gospođo Ulskog, vi ste željeli riječ? Da, ja bih zatražila jedan usmeni amandman kompromisnom amandmanu 12. Primijenila bih svibanj, provjerila bih e, mogu u moraju. Članak 23. stavak 1. Vratit ćemo se dakle na to. I ukoliko četiri zastupnika imaju primjedbu na vaš usmeni amandman, dakle barem četiri, tada ne može biti prihvaćen. No, vratit ćemo se na to kada dođemo u glasanje do toga. Gospođa Andres Totter, također pitanje poslovnika. Izvolite. Hvala vam. Dakle, željela bih istaknuti to da naš rad zapravo neće osnažiti ni sigurnost ni transparentnost onih koji žele usluge autentifikacije. Dakle, ovo izvješće je napisano vrlo lošim tehničkim jezikom i neće poboljšati postojeći okvir eh, tržišta za ove pružitelje usluga povjere. Zapravo ćemo više odložiti rizik riziku da naše tržište padne pod utjecaj stranih kartela u ovom sektoru. Dakle, upozorila bi samo kolege kako će konačno glasanje, kako će odlučiti glasati. Hvala vam. Dakle, glasat ćemo svejedno o tome. I ukoliko smo spremni, prvo kompromis 1. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman broj 1 je 104. 11 do 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne razmatra se. Amandman 12 i 16 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 115. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ne razmatra se. 116. Za? Protiv? Suzdržani? Sto dvadeset za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sto sedamnaest za, protiv, suzdržani. Mislim da nije jasno, dakle elektronička provjera. Glasanje je otvoreno. glasa nezatvoreno. zatvoreno. Odbijeno. Amandman 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 119. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 120. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 121. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo na amandman 129. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 18. Želite elektroničku provjeru? Dobro. Glasanje je otvoreno. 129. amandman. Ispričavam se, 129. Elektronička provjera. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 21 Nasprem 19 usvojeno. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržanje? Odbijeno. 131. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16, amandman 16, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 19, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138, tko je za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 16. Želite elektroničku provjeru amandmana 138. Dobro. 138. amandman elektroničko glasanje. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 13 naspram 26. Prolazimo na amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dobro, elektronička provjera za 159. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 191, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 192 za, protiv, suzdržani, Mislim da moramo provjeru napraviti elektroničko glasanje. 150, 192. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 58. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 193. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis šest Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 27. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 28. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 227 i 71. Glasamo zajedno. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 3. Za. Protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 288 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 91 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 331 i 103 zajedno. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Prelazimo na kompromis 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Gospodin e, gospođo Olskog, e, možete svoj usmeni amandman uložiti. Ja bih uložila usmeni amandman, dakle, želim da se na, u član članku 23. stavku prvom može biti zamijeni u, sa mora biti. Hvala vam. li kakvih prigovora? Ne, ukoliko nema, glasamo o kompromisu 12 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 74. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 14. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 16. Za. Protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 407 za, protiv, suzdržani, ne odbijeno. 408 za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo elektroničku provjeru napraviti. Amandman 408, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 409. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 410. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 411. Za? Protiv? suzdržani, odbijeno. 412 za, protiv, suzdržani, elektronička provjera, glasovanje, dakle glasujemo 412, otvoreno glasanje. Glasanje je zatvoreno. usvojeno 26 naspram 15. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 426. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Želite elektroničku provjeru za 426. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Zatim 428 i 139 zajedno se glasa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 429. Želite elektroničku provjeru za 428 i 139? Dobro. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Ispričavam se. 429. Za, protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 20. Za protiv, suzdržani, usvojeno. 434, ko je za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički. 434. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 435. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 21. Za? Protiv? Želite elektroničku provjeru za 435. amandman? Dobro. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 438. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 442. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis ne. Amandman 50. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 445. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. ispričavamo se, malo smo pogrešili, moramo, odnosno ja sam, moramo se vratiti na amandman 59 i amandman 147, zajedno glasamo, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 447, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 448, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 449 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao da je usvojeno, no provjerimo elektronički 61. amandman, glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 9. Za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67. amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2a, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv. Možete li samo jasnije dići ruke? Tko je za? Dakle, usvojeno je. 73. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 7. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 5. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno odbijeno. 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8... Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržano, odbijeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, osvojeno. 85 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 90 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 92 zajedno sa šest Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. osam, za. Protiv. Tko je za? Molim vas dignite ruke. Protiv. Provjerimo elektronički. Amandman 8. Glasanje je otvoreno. Kao što ste primijetili, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 93. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 17. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 94. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Konačno glasanje o usvojenim amandmanima, elektroničko glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 37 naspram 4. Jedan suzdržan. Glasamo o legislativnoj rezoluciji. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Trideset sedam naspram četiri usvojeno. Glasanje o interinstitucionalnim pregovorima. Zato nam je potrebna apsolutna većina, što znači barem 32 osobe za. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 35 za, 4 protiv, 2 suzdržanih. Moj glas jer nisam uspjela glasati. Dobro, imamo većinu u svakom slučaju. Čestitam. next voting is uh, on the uh, Pilar. Sljedeće, glas, sljedeće glasanje izvešće Castillo, računalstvo u oblaku. Prvo glasanje je o amandmanu 23. uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 26. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 28. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 29. Za. Elektronička provjera za 28. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Moja greška. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 uz usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 31 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 32 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 33 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 34 Želite elektroničku provjeru? Ali nismo još glasali o tom amandmanu. tek dolazimo do njega. Ali možemo 33. provjeriti ako želite. Dobro, tko je za? Protiv. Odbijen 34. 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Također odbijeno. 36 za protiv, suzdržani, usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 43D za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 i 51 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 53 s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 54. Želite elektroničku provjeru 53. amandmana uz usmeni amandman? Dobro, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 54. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 55. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 56. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 57. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 58. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno je. 60 i 61 Zajedno glasamo tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 1, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 2, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 3,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 protiv suzdržani usvojeno, imko uvodna odredba A, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. Uvodna odredba B, tko je za, tko je protiv suzdržani usvojeno. Imko C, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. Imko E, tko je za, protiv suzdržani usvojeno. Imko F, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Juri 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Juri 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 2 za, protiv, suzdržani usvojeno. Libe 4, drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani odbijeno. Libe 6, drugi dio. Za, protiv, suzdržani usvojeno. Libe 9, drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani odbijeno. Libe 14, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 28 drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 2 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 8 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 15 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 19 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 22 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 24 za, protiv suzdržani usvojeno. Imko 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje je elektroničko. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 41 naspram 0, jedan suzdržan. Čestitamo. Prelazimo na sljedeće izvješće, izvješće Satori, Europska agencija za GNSS. Počinjemo sa madmanom 47. Tko je za? Oprostite. Jeste li spremni? 47 za, protiv, suzdržani, odbija se 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 i 49 zajedno, isti su, ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbija se 50 za, protiv, suzdržan, provjera molim. Provjeravamo amandman 50. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. trideset četiri odbija se amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se amandman 7 za protiv suzdržani usvaja se 8 za protiv, suzdržani, usvaja se. 9 i 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. 54 i 57 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 i 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 i 23 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Proračun odbor za kontrolu proračuna, jedan za, protiv, nisam mogao vidjeti ruke ponovo, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Broj dva, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 s usmenim amandmanom izvjestiteljice za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, uz usmeni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 usmeni uz usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 se ne razmatra. Prelazimo na amandman 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Još jedan iz proračuna. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 i 40 zajedno za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60, 28 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67. Prvi dio. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbija se 68. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. 30 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se, proračun 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 37 i 38 zajedno za, koje je protiv, suzdržani, usvaja se. Odbor za kontrolu proračuna ne, ne, to se ne razmatra. Prelazimo na amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 i 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kont broj 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42, 3 i 4 zajedno, zajedno s usmenim amandmanom, tko je za, protiv, suzdržani, usva se. Zatim prelazimo na 73, amandman 73, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbor za kontrolu proračuna 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1, 2 Usvaja se 2 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 4 za. Amandman broj 4 tko je za, tko je protiv, suzdržani. Usvaja se broj 3 tko je za, protiv, suzdržani. 45 ne razmatramo zato što je usvojen amandman broj 4. Amandman broj 3 tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Elektroničko glasovanje o usvojenim amandmanima. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 38 za, 1 suzdržani usvojeno. Imamo četiri amandmana na rezoluciju odbora za proračun. Amandman broj 1 tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. A sada glasujemo o rezoluciji sa amandmanima, elektroničko glasovanje, otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 39 za, 1 suzdržani. A sada glasovanje o pregovorima između institucija gdje trebamo apsolutnu većinu. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 39 za, 1 suzdržani. U redu, čestitam. S ovim smo završili s glasanjem. Hvala vam na suradnji. Prelazimo na raspravu o programu Kopernik. Daću vam vremena da napustite salu. if you feel like discussing the votes, please uh, continue this debate outside. Ako želite raspraviti rezultate glasovanja, molim vas da to učinite vani, jer nam je ostala još jedna točka dnevnog reda. Okay, we can start the discussion on the Copernicus Dobro, možemo početi raspravu o programu Kopernik. Riječ ima izvjestitelj iz redova Pučana. Gospođa Dati, ne, pogriješio sam, oprotite. Gospodin Prodi iz SND je izvjestitelj, a poslije će gospođa Dati dobiti riječ. Hvala predsjedniče. Dragi predsjedniče, dragi kolege. Za početak e, dozvolite da kažem da je ovo bio dugi put koji je rezultat nekih proceduralnih problema o kojima ću poslije govoriti. Komisija je trebala najme čekati rezultate pregovora o višegodišnjem financijskom okviru i riješiti problem proračuna bitna za Horizont 2020. i program i Galileo prije no što je počela rješavati program Kopernik. Dakle, trebalo je riješiti financiranje politika u odnosu na svemir i Naravno, trebalo je tehnički pripremiti ovaj dosje i zbog sveg ovog kašnjenja mi moramo sada požuriti jer ako se ovo ne dovrši prije izbora, posljedice će se osjetiti po cijeli program, e, posljedice će osjetiti industrija i radnici koji o njemu ovise. Neki ugovori neće biti dovršeni na vrijeme, e, neki neke aktivnosti će se ukinuti ili požuriti, a godišnji proračuni će trebati biti revidirani. Ne smijemo e, čekati birokraciju. Postoje neki tehnološki, tehnički rokovi koji se moraju ispuniti, a to je trajanje satelita, na primjer. Svako kašnjenje u objavi ove uredbe će već kompliciranu situaciju još dodatno otežati. Stoga apeliram na kolege da ovo uzmu u obzir i da se potrude i vide možemo li riješiti probleme zajedno bez obzira na razlike u mišljenju. Ne smijemo žrtvovati posao koji je već obavljen jer je ovo strateški cilj i za industrijski razvoj Europe i za sigurnost i zaštitu našeg teritorija i naših građana. Što se tiče financijske budućnosti ovog programa, nemojmo zaboraviti kampanju eh, obrane programa GMES-a u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Kampanja koju sam ja vodio imala je za cilj održati istu razinu financiranja, makar istu kao i u prethodnoj e, uredbi. Poslije nekih e, uvjeravanja koje smo dobili od vijeća i od komisije, otkrili smo da upravo suprotno, E, onome što se očekivalo, doći će do smanjenja i to od 37 i nešto posto. 35 do 37 posto. Ukoliko se program odobri, kao što je najavila komisija, a u vijeću to ne poriču, to će ostati prioritet za našu Evropsku uniju, s čime se ja slažem, zbog dodane vrijednosti za zaštitu okoliša, za poljoprivredu, zdravstvo, e, sigurnost i čitav niz drugih politika. Ukoliko doista to jest prioritet, mi ne možemo osporavati i dovoditi u pitanje ulaganje koje je potrebno za ovo, isto tako i za rok, a to je od 15 do 20 godina koji treba proći pa da bismo vidjeli rezultate tih ulaganja. I zato ja sada već neko vrijeme predlažem prije no što istekne rok valjanja, rok trajanja ovoj uredbi, da e, pospješimo rad i surađujemo sa e, raznim dionicima. E, komisija nije ništa bitno novo i iznenađujuće predložila ako se usporedi ovo sa prethodnim programom koji smo imali. U mom izvješću ja jedino pokušavam malo predložiti novu strukturu i ovo dovesti u približiti uredbi e, Galileo kakva je dogovorena na trijalogu sa institucijama. Isto tako sam imao na umu ulogu Europske svemirske agencije. Ono što je najvažnije meni se čini jest politika u odnosu na podatke i upravljanje. Budući da je ovo program zajednice, koji financiraju evropski poreski obveznici, kada raspravljamo o tome kako ćemo uložiti ova sredstva, moramo imati na umu da upravljanje, e, kontrola, potrošnje mora ostati u kontekstu javne odgovornosti. Što se tiče odgovornosti i uloge koju ima ESA, Europska svemirska agencija, ja sam samo uključio u prijedlog uredbe iste odredbe kao i one kada je ovo sve bilo dio GMES-a. Dakle, nema se što novo bitno dodati. Mi jednostavno ne smijemo tražiti od europskih građana da još jednom po drugi put plaćaju e, podatke. E, besplatni pristup mora biti uzet u obzir, no ostaju neki problemi koji se odnose na tržišno natjecanje ako ne europske države ne mogu dobiti pristup podacima koji su bitni za europsko tržište. Ja sam za najmanje recipročne recipročna rješenja, ali spremam samo o tome da dalje razgovarati. Također mi je važan e, kompromis u odnosu na odbor Kopernik. E, meni se ne sviđa ideja ključnih glavnih korisnika, pa sam predložio jednu mrežu za distribuciju podataka. kako je predložilo udruženje regija Nereus jer ćemo tako građanima i krajnjim korisnicima omogućiti pristup svih relevantnih informacija o upotrebi Kopernika. Drugo, odnosno nadalje, valja poboljšati kapacitet programa u odnosu na tržište. Čekam vaše sugestije. Hvala gospodine Prodi, a sada riječ dobija gospođa Rašida Dati. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodinu e, Prodiju i zastupnicima. Kao prvo čestitke gospodinu Prodiju na odlično obavljenom poslu. Ja se u potpunosti slažem s njim u odnosu na čitav niz e, prijedloga, pogotovo na oprez u pogledu financija. I on je iznio neke poteškoće, one su doista stvarne i ne smijemo ih zaboraviti. Neki dijelovi se mogu još produbiti kako bi uloge svih bile jasnije i kako bi bili sigurni da svi subjekti, svi akteri mogu sudjelovati u provođenju ovog programa. E, opseg definicija. E, naravno, e, valja uzeti u obzir sve što je komisija predložila u odnosu na tržište i učiniti ovaj program djelotvornijim i lakšim za korištenje. Kao što je naglasio izvjestitelj u sažetku, ovaj program može donijeti i biti povoljan za rast, što je jako dobro u trenutačnoj krizi, ali kad je riječ o industriji, drago mi je što je izvjestitelj dao njoj veću važnost, jer je, čini mi se, ta dimenzija donekle izostajala, nedostajala prijedlogu komisije. Komisija ponekad e, zaboravlja koliko je industrija važna za rast u Europi neki prijedlozi bi se mogli dodatno razraditi, a da ostanemo na liniji koju je zauzeo izvjestitelj, ja ću predložiti amandmane s tim u vezi. Spacijalna industrija, svemirska industrija igraće veliku ulogu u vezi s Kopernikom. E, e, izvjestitelj je govorio o reciprocitetu kao o jednom važnom načelu kod pristupa podacima. Ja se s time slažem. Dakle, mi moramo moći imati pristupa onim podacima eh, a eh, eh, kojima imaju pristup naši partneri, dakle isto sa i partnerima. Moramo uključiti isto tako, dakle vrlo konkretno ovo načelo, ovaj koncept reciprociteta. Naprimjer, mogli bi spomenuti nešto što je slično pravičnoj, pravednoj, fer konkurenciji. Ne možemo dozvoliti da naše tržište jednostavno zapljusne nelojalna konkurencija. E, I slažem se da ovo treba ostati otvoreno i besplatno. Na kraju inzistiram na ulozi Europske svemirske agencije e, prijedlog komisije modificira e, tu ulogu, a da nam zato ne daje dobre razloge. Ali neću samo, ne želim kritizirati e, komisiju, to sam već učinila e, više puta. Niko nam ne kaže da drugi sektori, javni ili privatni, e, nisu možda u poziciji da bolje ovu ulogu odigraju. Europska svemirska agencija mora biti kontrolirana i to pogotovo od strane parlamenta. Teško, lako je govoriti o, demokratskoj e, kontroli i mislim da je izvjestitelj to jako dobro uradio, jako dobro to razradio u svom prijedlogu izvješća. Hvala. Hvala lijepa. Sada ću i ja preuzeti riječ, obzirom sam i ja izvjestitelj u sjeni. Srdečno pozdravljam prijedlog komisije vezano uz program Kopernik i ja bih želio reći da se slažem sa mnogim izjavama gospođe Dati i naravno želio bih čestitati našem izvjestitelju za mišljenje gospodinu Prodiju na njegovom predanom radu u ovom vrlo važnom režimu. Ne bih želio ulaziti u previše pojedinosti, no međutim istaknut ću da sam vrlo zadovoljan da je gospodin Prodi predložio da bi trebali odrediti ograničenja slobodnom pristupu ovom programu na primjer, trećim zemljama na temelju načela razmjernosti. Također sam vrlo zadovoljan što je izvjestitelj predložio da stvorimo mrežu za distribuciju razmjenu podataka koja će olakšati pristup podacima za e, nacionalna tijela i mala i srednja poduzeća. Međutim, istaknut ću nešto vezano uz organizaciju ovog programa u prijedlogu komisije Europska svemirska agencija nije e, nije, nisu joj dodijeljene ovlasti za sklapanje ugovora. Te ovlasti su u rukama komisije, ako sam ja dobro shvatio prijedlog, ispravite me ako nisam. Moramo pomno razmotriti kako ćemo najprikladnije organizirati ovaj program E, možda bi mogli imati e, dvojne slojeve donošenja odluka i upravljanja, što može rezultirati nepotrebnim odugovlačenjima u implementaciji programa. Volio bih da se tim pitanjem pozabavimo tijekom rasprave. E, predsjedniku hvala vam na davanju riječi, a sada ću dati riječ gospođi Anders Dota Hvala predsjedniče. Uvjeravam vas e, da mi je čast što ste me zamijenili sa gospodinom Česnovskim u ovom odboru. Ne smeta mi to. Željela bih izraziti e, svoju pripravnost da surađujem sa izvjestiteljem E, za ovo mišljenje i izvjestiteljima u sjeni. Sigurna sam da ćemo ishoditi dobar rezultat. Predlog komisije u ovom smjeru je ohrabrujući. Suradnja je otvara samo dobre stvari, pristup dobrim stvarima za Europsku uniju i odlično je što Europska komisija to naglašava činjenica da komisija stavlja na raspravu pitanje pristupa podacima, iako pojedinosti moramo detaljno razmotriti i ja sam za otvoreni pristup podacima, javno dostupan i slobodni protok informacija. Međutim, delegiranje ovlasti komisiji da odluči o ograničenjima za pristup podacima, to je nešto što moramo preispitati. Željela bih ohrabrivati željela bih da svojom pristup koji ohrabruje inovacije i srednja i mala poduzeća i u tom smislu podržavam uključivanje Europske svemirske agencije na ovom području. To je suradnja koja olakšava život mnogim državama članicama i nadam se da ćemo e, ishoditi zaključak na temelju kojega ćemo moći učiniti podatke dostupnima e, sve većem broju ljudi jer će to postaviti kamen temeljac za našu plodonosnu suradnju u budućnosti. Hvala Milija i sada gospodin e, E, Tošanovski. Hvala vam na davanju riječi. Cijenim e, doprinos gospodina Prodija. On je vrlo aktivno radio na izradi ovog nacrta izvješća. Neću ponavljati ono što je on rekao jer se sa većinom toga slažem, no mislim da je važno istaknuti da obzirom da je Kopernik novo imenovani program i zato bismo trebali isključiti udvostručivanje bilo aktivnosti, bilo financijskih resursa. Jer kada razmotrimo sve mjere, aktivnosti, djelovanje koje financiramo iz europskih izvora, moramo spriječiti udvostručivanje. E, moramo pojednostavniti administraciju i to na takav način da Podaci su dostupni u jednostavnom obliku sa jasnim poticajima, u smislu toga radili se o komercijalizaciji podataka koji od tada moraju biti javno dostupni. Ne, ne bismo smjeli uspostavljavati previše agencija i struktura za upravljanje, no što je to uputno, jer nam to može donijeti dodatne probleme. Dakle, moramo biti svjesni agencija koje već funkcioniraju, a to je Europska svemirska agencija, agencija koja je već uspostavljena kako bismo izbjegli preklapanja aktivnosti i financiranja, isto tako i administracije. Kao što sam već rekao, mnogo toga je već rečeno, ne želim trošiti vaše vrijeme, već je prilično kasno, no vrlo rado ću sudjelovati u daljnjoj suradnji sa gospodinem e, Prodijem u ime europskih konzervativaca i reformista. Mislim da je to vrlo važan program i trebamo e, vrlo jasno naznačiti pravac kojim se želimo kretati. Hvala gospodine Cesanovski. Moramo slijediti pravila članka 49 vezano uz proračun. Mi, gospođa Kavalju, koja je također članica ovog odbora, i sada njoj dajem riječ. Hvala predsjedniče i ja bih željela zahvaliti izvjestitelju za mišljenje i izvjestiteljici u sjeni. Slažem se s time što je rečeno. Izneću samo neke komentare u smislu proračuna. Kao što znate, u proračunu postoji E, naslov koji je dodijeljen e, u pod jedan ad sa 3,7 e, milijuna. Dakle, na proračunskom odboru smo se željeli pobrinuti da ovaj program, da ovom programu bude, budu dodijeljena adekvatna proračunska sredstva i dobro financiranje, no istodobno smo željeli zaštititi i druge europske programe Proračun je određen i i u našem mišljenju smo utvrdili da dodatne nepredviđene financijske obveze bi trebale biti obuhvaćene tolerancijom između e, e, plafona za vlastite resurse i plafona vezanih uz ovaj program. Dakle, moramo se pobrinuti da postoji dostupni financijski izvori iz ovaj program, ali da ne zadiremo u druge programe kao što su Kozme, Obzor 2020, dakle programe pod drugim nazivima. To je vrlo bitno za proračunski odbor i to je interno mišljenje. Također, sukladno ovome što su i kolege rekle, upravljanje programom prijedlog komisije je u tom smislu još uvijek nejasan, te bismo željeli vidjeti izraženiji model upravljanja i potrebno je više informacija koje bi bile prosljeđene Europskom parlamentu i Europski parlament bi trebao preuzeti važniju ulogu u nadzoru razvoja ovog programa i komisija bi trebala pravodobno proslijediti sve relevantne informacije o programu, posebice u smislu upravljanja rizicima, e, troškovima, e, vremenskog rasporeda i upravljanja. Hvala lijepo, gospođi Koralo. gospodine Tlante, hvala lijepo predsjedniče. Nekoliko riječi. Želim se zahvaliti kolegi Romanu Prodi, to sam mu već i, osobno sam mu se već zahvalio, gospodinu Vitoriju Prodi, ispričavam se. Lapsus lingue. Dakle, želio bih istaknuti koliko je bitna politika vezana uz podatke E, u okviru otvoreno e, pristupa i javno dostupnih podataka, sada je to komisija nešto oštrije formulirala. Drago mi je da e, europski porezni obveznici financiraju gospodarske subjekte koji također doprinose u proračun i želimo uspostaviti ravnotežu tako da sa našim modelom ne uništimo postojeća poduzeća to nije svrha ovog programa. Moramo e, zaključiti razborite e, kompromise. Vezano uz razmjenu podataka sa SAD-om, e, ta otvorena razmjena podataka je u redu, ali ja bih ipak pomnije promotrio o kojoj vrsti podataka se radi ako šaljemo podatke za površinu od 20 metara besplatno, a povratno dobijemo podatke vezano uz 1 metar, to nije pravedno, nije pošteno. Također bih e, zatražio dodatno poštenje vezano uz e, e, postaje za satelitske radare i senzore u svemiru. Njih je dakle moguće instalirati u svemiru. Želio bih da i postojeće strukture iskoristimo. Podaci Kopernika, odnosno GMS bi na taj način postali javno dostupni putem postaja u svemiru, to je zanimljivo, ali e, moramo tome moramo to provjeriti još jednom. Nadam se da će proračun biti dovoljan i da ako se to ne dogodi, e, možemo doći u e, proračunsku stisku, a to nikako nije za preporučiti. Sada dajem riječ komisiji, gospodin Šotea Baus. Dobar dan svima. Želio bih najprije zahvaliti gospodinu Prodiju na njegovom nacrtu izvješća. Obuhvatio je mnoge zanimljive aspekte koje moramo razmotriti, posebice konkretno, već je preuzeo i neke odredbe iz e, uredbe o GMS-u. A ovaj odbor se zalaže za sporazum sa vijećem i nadam se da će te dvije institucije se približiti. Po, u pitanju, po pitanju ovog programa nekoliko govornika je spomenulo da se proračun umanjio u odnosu na prvotni prijedlog komisije, odnosno prvotni zahtjev komisije. Nismo time zadovoljni, no raspravili smo e, to pitanje sa ISOM i našli smo način da odgodimo ovo pitanje. 1,6 milijardi eura e, će doprinijeti ISA za ovaj program i pomoću te dvije mjere mi ćemo moći financirati cijeli program. To je dobra vijest, pa čak i ako razvoj nove generacije će biti malo usporen, odnosno odgođen e, za sljedeće desetljeće. Što se tiče e, politike vezane uz podatke, e, pitanje razmjernosti reciprociteta zagovara niz govornika. Komisija to ne, to ne podržava obzirom da reciprocitet će ići u korist samo jedne zemlje, a to je Kina. Kina je jedina zemlja koja bi time zadobila e, komparativni pristup satelitima. Dakle, rezultat bi bio da kineski podaci bi e, zapljusnuli europsko tržište i na taj način bi e, naše svakodnevne aktivnosti bile reducirane, jer bi svi ovi kineski podaci bili dostupni besplatno. Mi vas upozoravamo stoga da se to ne učini. Također uzimamo u obzir ovo što je gospodin Ante rekao, naši odnosi sa SAD-om. SAD šalju besplatne podatke Europskoj uniji već nekoliko desetljeća bez naplaćivanja, dakle besplatno. To će biti vrlo teško izmijeniti i reći im sada da možete dobiti naše podatke, ali mi ćemo to morati naplaćivati. Slažem se sa gospodinom Dante da kvaliteta podataka mora biti usporediva, a prije no što zaključimo bilo kakvu razmjenu podataka sa SAD-om, e, prispitat ćemo to pitanje i dat ćemo im do znanja da, je, da, da vrijednost podataka mora biti usporediva. Ako nam to bude zajamčeno, tada ćemo i dalje ustrajati na tome da podaci budu dostupni besplatno. Hvala lijepo komisiji. Dajemo riječ gospodinu Prodiju da sažme komentare. Zahvaljujem svim kolegama koji su se javili za riječ i koji su sudjelovali u raspravi. Naravno da su se oni već pozabavili s ovim prijedlogom i ja, ja sam zapravo vrlo optimističan. Mislim da će nam uspjeti E, ostvariti konvergenciju, približavanje, iako su rokovi prilično kratki. Doći ćemo do zajedničkog teksta. Želio bih istaknuti još samo jedno. Program Kopernik kao GMS mreža je definitivno od prioritetnog značenja svemirska tehnologija se ovdje e, ističe kao vrlo važna tema. Radi se o tome da se e, mjere emisijske jedinice stakleničkih plinova, njihov utjecaj na šumarstvo, na primjer. To su vrlo bitne teme e, E, unutar kojih program Kopernik e, može polučiti odlična rješenja. E, želio bih ponuditi jedan takav instrument koji bi mogao biti dostupan svima i koji bi također bio vrlo, vrlo bitan u okviru programa trgovine emisijskim jedinicama. Moguće je vezati podatke i u okviru klimatskih promjena Dakle, taj program će postati neophodan i bit će vrlo važno primjenjivati ovaj instrument i staviti ga na raspolaganje svima koji su zainteresirani to što je prije moguće. Svi oni koji žele sudjelovati u tom programu, bit, to bi im trebalo biti omogućeno, naravno uz e, načelo razmjernosti. Ne radi se o razmjernosti u realnom vremenu. Može se to protumačiti i tako da, na primjer kao što je u slučaju SAD-a, ne dobijemo odmah protu uslugu, neke podatke za uzvrat, već naknadno. I to moramo, i tu mogućnost možemo uzeti u obzir i imati na umu E, sve ove komentare ću pretočiti u pisanom obliku. Vrlo bitno je da ekspeditivno djelujemo, da iskoristimo ovu mogućnost i da zaključimo ovo pitanje e, za vrijeme našeg saziva i našeg mandata. Dakle, to je od e, iznimno bitnog značenja da program Kopernik postane neophodan instrument, da bude svima na raspolaganju to što je prije moguće. Hvala. Hvala gospodine Prodi. Moram vas izvijestiti da smo da je 26. listopada u podne je krajnji rok za podnošenje amandmana. To je sve vezano uz ovaj sastanak. Sljedeći sastanak imamo 4. studenog u 15 sati i 5. studenog u 9 sati ovdje u Briselu. Hvala vam lijepo, uživajte u večeri, a koordinator bi trebali ostati ovdje, a ovaj sastanak je završen i odbor prekida sa radom. Sastanak koordinatora će odmah započeti, svi koji nisu pozvani molim da napustite dvoranu.